Bliskom istoku. Dolazim iz e, Bugarske, e, zemlje koja je na vanjskim granicama Europske unije i na prva na udaru dolaza e, migranata. Deeskalacija ovih tenzija, eskalacija ovih tenzija također predstavlja opasnost od novog vala migracije prema Europi i također ovog preseljenja 2 milijuna E, izbjeglica koje je Turska presela na sjever e, Sirije gdje se vode vojne operacije. E, znači takvo premještanje izbjeglica može biti samo dobrovoljno, a ne na uštrb domaće kurdske populacije. Promjena etničke situacije u posebice u ovom osjetljivom području u Siriji veliki je rizik za veliki pritok novih izbjeglica sada posebice iz kurdskih regija u zemlje članice Europske unije. Zato pozivam Europski parlament da predloži međunarodni mehanizam za transparentnost i kontrolu. Oprostite, jednu minutu. Uh, gospodin Hena Luoma. E, predsjednice, da, doista moramo biti žalosni zbog prizora koji se trenutno svakodnevno viđaju na televiziji, a zbog onoga što se događa na Bliskom istoku. Ljudi i dalje ginu u Siriji i Iranu, krše se ljudska prava i čak i u Iraku se e, ponovo krše ljudska prava i demokratska prava građana koji protestiraju. Sve to mogli smo vidjeti nakon e, što su Sjedinjene države i e, saveznici ušli u Irak, a što je uzrokovalo veliku neravnotežu situaciju u regiji te nasilje koje je izbilo i ne zaustavlja se. Europska unija mora e, jasno poduprijeti ljudska prava i demokraciju jasnim riječima, ali potrebno je istrpljenje jer to neće se moći postići tako brzo. Gospodin Čihodaru, jednu minutu, izvolite. Zahvaljujem predsjednice Teheran i Beirut e, su neke od točaka koje su jako bitne na svjetskoj karti u ovom trenutku. Umjesto e, kruha i demokracije ljudi su zapravo dobili nasilje i metke. Ovdje ljudi ginu E, čak i e, liječnici koji pokušavaju e, pružiti pomoć svojim pacijentima. Potrebna nam je međunarodna intervencija za transparentnost i zaštitu populacije ondje. Visoka predsjednica, jedno pitanje za vas. Koje ćete mjere ostaviti u nasljeđe sljedećoj komisiji da poboljša ovu situaciju i postoji neki rok za provedbu takvih mjera? Zahvaljujem. E, imamo postupak spontanog javljanja za riječ. Javilo se šestero ljudi. E, želim reći da svatko tko će se javiti za riječ ima jednu minutu na raspolaganju. Gospodin Pospišil, izvodite. Hvala predsjedniče. E, želim e, zahvaliti gospođi Mogherini na svom što je odradila tijekom svog mandata. Često smo ovdje razgovarali o situaciji na Bliskom istoku. Moram priznati da nismo uvijek bili složni i vjerujem da je možda vaša politika prema režimu, tom režimu bila previše optimistična i popustljiva i mislim da sada treba evaluirati nismo li trebali biti stroži i čvršći u našim stavovima. Socijalni, e, socijalna situacija je loša, također i korupcija, e, u svakoj državi drugačiji režim, no svejedno nužno je da nova komisija ocijeni. Ne bismo li trebali ipak postupiti strože prema Iranu, jer danas je Iran e, izvor destabilizacije na Bliskom istoku i potiskivanje ljudskih prava, ali s druge strane trebamo učiniti sve što možemo da tu priliku ne iskoriste islamisti. Zahvaljujem. Gospodin Fernandez Lopez Aguilar, izvolite. Zahvaljujem. que ha sido muy duro y su constancia en este Parlamento Europeo a estas altas horas de ono što se sada događa eh, malo vijeste dolaze i to puno prekasno. Govorimo danas o tri zemlje koje eh, imaju malo zajedničkoga osim nestabilnosti i protesta. Libanon je, Libanon, je također nestabilan i to zbog toga što se umiješao Irana. Između Irana i Iraka eh, vlada je prilično krvoločni rat. Najgora situacija je u Iranu koja traje već dugo e, i e, posebice su ondje žene pod pritiskom te posebice e, puno smrtnih kazni se ovdje provodi. Također mnogo je ljudi stradalo, čak i jedna 14-godišnja djevojčica. Dakle, sada se E, provodi sustavno i nerazmjerna sila kako bi se e, svaki e, protest ugušio u korinu. To mislim ovakva brutalnost se sustavna ne može podupirati. Osuđujemo to svakako. Gospodin McIntyre, jednu minutu, izvolite. Gospođa McIntyre, izvolite. Jednostavno ne možemo samo stajati ovdje i gledati što se događa u Iranu. I Europska unija i međunarodna zajednica e, moraju doista osuditi namjerno smrtonosnu uporabu sila od strane revolucionalne straže, iranske policije i agenata iranskog režima. Smrti 143 e, osobe e, pažljivo su zabilježeni od strane Amnesty Internationala no oni smatraju da je e, e, broj mrtvih mnogo veći, a većina onih koji su ubijeni zapravo su ustrijeljeni. kao Nikta Esfantani koja je imala samo 14 godina. ustrijeljena je u glavu i njezina je obitelj tri dana tražila prije nego što joj je e, dužnosnici režima predali tijelo. Naš, odgovor do sada je bio stravično neodgovoran. Moramo od vođa režima zatražiti da, e, da im se sudi za kaznu, a iranski režim je e, počinitelj ovih zločina protiv čovječnosti i to treba jasno reći. izvolite. Zahvaljujem. Ja sam zapravo rado čula što je rekla gospođa Mogherini koja se protivi unilateralnom e, povlačenju Amerike iz Unijskog nuklearnog sporazuma i pokušaja da se taj program spasi, ali mislim da moramo ići dalje i da moramo prepoznati da nametanje sankcija prema Iranu je doista naškodilo e, onim e, najosjetljivijim dijelovima iranskog društva, upravo onim ljudima koji sada demonstriraju koje moramo obraniti. I sada imamo ovu situaciju gdje Sjedinjene države pokušavaju eksploatirati demonstracije autentične i ispravne kako bi se okrenuli protiv Irana i moramo paziti da ne, moramo paziti da ne upadnemo u ovu zamku. E, kažu e, moji izvori kažu da, da je korupcija i propalo gospodarstvo e, razlog za ovo zbog propalog rata i nemojmo upasti u zamku e, američkih manipulacija moramo raditi na stabilnosti u iranu iraku i libanonu miru u siriji i jemenu i obraniti se od pokušaja izolacije irana koje nameću sjedinjene države Hvala, gospod Miko izvolite. Hvala, predsjednice. Ja također, gospođo Magirini, mislim da je vaš doprinos o Iranu puno uravnoteženiji od brojnih koje smo danas čuli. No, e, događaje koji se sada događaju u Iranu, Iraku i Libanonu su golemi i velike su razlike. No, e, nešto je zajedničko u tim državama. Naime, oni su svi bili e, predmetom e, užasnih miješanja izvana, dugih ratova, dugičkih e, ekonomskih e, sankcija te pljačkanja prirodnih resursa od strane političara, bankara, lobista i drugih političara te drugih. I ljudi ginu u tim svim zemljama i bilo kako i mirni demonstranti koji koje ubija policija moraju biti predmetom našeg prigovora i našeg, našeg osuđivanja E, također trebamo osuditi bilo e, koje smrti e, koje su bilo, bilo kakvo nasilje i smrti demonstratora u tim zemljama. Zahvaljujem predsjednice. Hvala lijepa. Martin Partjan ima riječ jednu minutu. Nedavne smrti i kršenja ljudskih prava u Iranu i stalno zatvaranje političkih e, e, zatvorenika koji moraju odmah biti oslobođeni, ali glavni e, politički cilj u Iranu je da ih zaustavimo od gradnje nuklearnog oružja. Međutim, oni sada to ponovo započinju. Iako podržavam ovaj nuklearni sporazum, moramo odmah pronaći i jedan rezervni plan Europska unija nije bez krivnje zbog ovog kaosa. Uzmeću ću e, umjesto da na neki način zaobiđe sankcije SAD-a e, nije uspjela. Treba, trebamo koaliciju država članica koje će biti dio tog rješenja, ali samo aktivno sudjelovanje SAD-a će pomoći. Mnogi ljudi u ovom parlamentu e, ne podržavaju Trumpa, ali ako želimo jednu trgovinu koja je oslobođena nuklearnog oružja, moramo odmah e, ponovno uspostaviti e, prijateljstva s Washingtonom. I mislim da bi takvi posebni odnosi sa SAD-om pomogli. Hvala lijepa. predsjednica komisije Federica Mogherini ima riječ. Gospođo predsjedateljice, vidim da većina e, današnjih doprinosa vezanih za ovu temu potvrđuju i potiču ovaj pristup koji sam na samom početku opisala, na samom početku ove rasprave. Zahvaljujem vam na tomu. Samo bih odgovorila konkretno na jedno pitanje koje je postavljeno, iako ne vidim ovdje ovog zastupnika, u, e, odnosno zastupnicu, ali sigurna sam da nas pozorno prati iz ureda. Ona je pozvala Europsku uniju da financira neke konkretne projekte u Srednjem istoku, a posebno je spomenula slučaj Iraka. Samo kao primjer, samo kako bih e, rekla brojke konkretno za Irak. Mi smo financirali konkretne projekte, a to je razminiranje, otvaranje radnih mjesta, pomjerenje. Dakle, to su projekti koji zaista postoje i koje stalno pratimo na razini naših izaslanstava na terenu. Sigurno ste i vi neki posjetili neke od ovih projekata koje financiramo na Bliskom istoku. Dakle, 1,25 milijardi eura konkretnih projekata samo za Irak. Samo želim reći da to nije samo diplomacija. Iako diplomacija upravo u ovom trenutku globalnih politika je zaista vrijedan element. Ponekad pocijenjujemo snagu našeg E, diplomatskog angažmana, ali ne radi se samo o diplomaciji. Radi se i o potporu konkretnih projekata koji svaki dan pomažu e, ljudima. Vi govorite da su to stvarni ljudi sa stvarnim potrebama, djeca, žene, muškarci koji se suočavaju s poteškoćama ne danima nego godinama i oni žive u vrlo teškim e, situacijama u gospodarskim, u gospodarskom smislu, u sigurnosnom smislu, a europske institucije upravo financiraju te projekte koji spašavaju živote za milijune ljudi. Mislim, ja bih očekivala da zastupnici u Europskom parlamentu to znaju ako vas mogu pozvati da e, barem e, se složite e, oko financiranja u ovim područjima, to bi bila zapravo usluga na način na koji zastupate svoje izborno tijelo. Naravno, možda ne bi bilo primjereno da ja naznačim što će biti e, plan sljedeće komisije i visokog predstavnika na ovom položaju. Na njima je da oblikuju te politike zajedno s vijećem, ali moram reći da se nadam i vjerujem da će Europska unija s vašom potporom biti još više temeljni partner za narod e, Bliskog istoka jer nekada ne shvaćamo koliko je važna uloga koju mi igramo. Kada god posjećujete ta mjesta, čujete od svojih sugovornika, ne samo od vlade, nego i od naroda, od civilnog društva, običnih građana koji su ključ demokracije, da, se, da ovise o nama i oni priznaju u stvari našu ulogu više nego e, sami evropljani i dakle naša uloga će biti da još više ulažemo u, u gospodarskom smislu, diplomatskom smislu i u sigurnosnom smislu kako bi podržali ovu regiju da pronađe svoj put prema održivom miru i sigurnosti. Kao što ste mnogi, odnosno svi rekli, kao što sam rekla na početku, moramo e, strogo e, odbiti svaku vrstu nasilja i e, načina na koji vlasti upravljaju tim prosvjedima. To je posebno stvarnost u Iraku. Mi smo zaista uključeni u e, sustav reforme sigurnosti jer moramo reformirati tu sigurnost i angažirati se u tom smislu jer vidimo potrebu da se promijeni i e, poboljša način na koji mogu institucije e, se baviti s time, a sigurnosne institucije se mogu s time nositi. Nadam se da će ovaj parlament dati punu potporu još većem angažmanu i radu institucija Europske unije na Bliskom istoku. Hvala lijepa. Ostavljam vas u dobrim rukama povjerenika Mimice i vidimo se super. Hvala vam lijepa, gospođo potpredsjednice. Zatvara se rasprava. Realizaciji kolejnego punktu. Sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je usmeno pitanje Vijeću i komisiji, aktualni pregovori o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i AKP-a. Moram vas e, podsjetiti da ako želite e, dignuti plavu karticu, može to učiniti na uobičajeni način ili elektroničkom, elektroničkim putem Naći ćete ih na ulasku u vječnicu. A sada dajem riječ Tomasu Tobeu kako bi uveo raspravu e, tijekom pet minuta. Hvala lijepa. Predsjednice, e, ministre, dragi povjereniče i kolege koji su ovdje u ovim kasnim satima. E, sporazum iz Kotonua između Evropske unije, između skupine država e, Afrike i Karibskih otoka i Pacifičkih država je jedan od konkretnih e, sporazuma koje je koje je e, Europska unija, e, on zapravo pokriva 80 zemalja e, u tim područjima politike. U ovo vrijeme sve veće globalne nesigurnosti mi, Europska unija, moramo braniti i promicati multilateralizam, globalnu suradnju i e, svjetski red i mir na temelju e, prava. E, to su sve ključne vrijednosti Europske unije. Sporazum iz Kotonua će, će isteći u veljači sljedeće godine, a pregovori za sljedeći sporazum su već započeli. U skladu s time parlament je dao pregled onoga što mi želimo vidjeti u novom sporazumu odobrenje parlamenta će se tražiti jednom kada se zaključe pregovori. Do sada AKP i Europska unija su se sporazumjeli da temelji budućeg partnerstva će se usredotočiti na ključnim vrijednostima i načelima i na e, našim prioritetima. Uz isto tako imamo tri e, partnerska protokola koji će e, objasniti prioritete koji će se upravo prilagoditi toj regiji. Regionalna partnerstva će biti jedan e, obvezujući e, instrument. To nije rečeno kada, se, kada smo započeli pregovore, ali to je bio, bio jedan od glavnih zahtjeva parlamenta. U današnjoj raspravi moramo imati veću jasnoću, a isto tako trebamo e, novo rješenje, zato što neki od ključnih dvojbi parlamenta još uvijek nisu riješene za odbor za razvoj ja sam da predao pitanja komisiji i vijeću i željeli bismo čuti jasne odgovore na ta pitanja danas. E, mi mislimo da će ta pitanja dati e, smjernice novim povjereniku. Prvo pitanje je gdje, e, kao su naša stajališta o ključnim zahtjevima parlamenta da novi sporazum mora ojačati parlamentarnu e, dimenziju na razini AKP-a? E, želim pojasniti da Europski parlament ne može prihvatiti da izvršna razina vlasti nema nikakvo, nikakvog sugovornika, parlamentarnog sugovornika, da ćemo imati zajedničko vijeće ministara, zajednički odbor, ali da nećemo imati parlamentarnih sastanaka. Ja se, mi se slažemo sa e, e provođenje parlamentarne suradnje sa tri regionalna stupa, međutim to nije dovoljno ne želimo izgubiti koristi e, rasprava e, između kolega na razini AKP-a. Još jedno važno pitanje i u ime odbora gdje vijeće i komisija i AKP e, stoje kada se radi o odredbama o borbi protiv diskriminacije na temelju e, e, spolnog identiteta i da osiguramo da seksualno i spolno i reproduktivno zdravlje bude podržano u ovom sporazumu. To su ključne vrijednosti Europske unije i moramo osigurati da to bude uključeno u sporazum. Još jedno važno pitanje vezano je za civilno društvo. Mi znamo da u nekim zemljama je to vrlo ozbiljna zabrinutost i želimo vidjeti e, veće, veću ulogu civilnog društva. To treba biti prepoznato u sporazumu i na svim razinama. I posljednje, ali ne najmanje važno, Parlament je jasno rekao da novi sporazum treba e, predvidjeti jedan e, mehanizam za praćenje e, kao ispunjavanje nekih praznina u, u postizanju ciljeva na redovit način. Trebamo jasno reći na koji način će to biti uključeno u sljedeći sporazum. Ali prije nego što završim sa jasnom porukom Europskog parlamenta želim zahvaliti povjereniku Mimici na svom trudu. Vi ste zaista se jako trudili i radili s Europskim parlamentu i zaista vam zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji e, s vama, ali i sa vijećem. A sada e, računamo na vijeće i komisiju da budu šampioni naših zahtjeva u sljedećim mjesecima i tjednima i da danas dobijemo e, neka, neke odgovore, nadamo se jasne odgovore. Hvala a sada u ime vijeća gospođa Tupirajnen ima riječ. Gospođo predsjedateljice, zastupnici Europskog parlamenta. Zaista mi je zadovoljstvo e, govoriti o e, pregovorima koji traju vezano o novom sporazumu o partnerstvu između EU-a i AKP-a. To je zaista e, pravovremena rasprava E, Nastavlj, e, dakle, još uvijek vijeće e, ima dosije nakon Kotonua i do sada smo proveli pet krugova pregovora. Posljednji je bio u rujnu u Njujorku. Sljedeći sastanak pregovarača će biti u prosincu. Sve stranke se slažu da budući okvir suradnje se mora temeljiti na e, planu za 2030. i na klimatske promjene. Također se mora prilagoditi novom globalnom kontekstu, novim izazovima i mogućnostima. Ambicije su visoke na obje strane da koristimo e, taj odnos za nove, nove za rješavanje novih izazova na međunarodnom forumu. E, mi e, dijelimo e, ambicije Europskog parlamenta da ojačamo parlamentarnu dimenziju. Naši, naše direktive o pregovorima kažu da moramo imati jedan pristup sa više dionika kako bi ojačali ulogu nacionalnih parlamenata, lokalnih vlasti, civilnog društva i privatnog sektora. Ove direktive e, trebaju jačati politički dijalog na svim razinama, omogućiti aktivni angažman e, više dionika, uključujući civilno društvo u dijalogu i e, suradnji. Također ciljaju tome da ojačaju ulogu civilnog društva i privatnih partnera kako bi postigli ciljeve partnerstva. Predsjednice, dragi zastupnici, pregovori o e, tim e, pitanjima, otvorenim pitanjima e, traju, trebamo imati jedan više operativan tekst u odnosu na sporazum iz Kotonua. Također on kaže da sva pitanja migracija će biti riješena u redovitom političkom dijalogu i sa redovitim raspravama sa našim partnerima o ovoj važnoj temi. E, sporazum o gospodarskom partnerstvu pomaže zajednicama kako bi im dao e, znanje, tehnologije i iskustvo za trgovinu i gospodarstvo. To su instrumenti da se poveća trgovina, ulaganja i da se pojača industrializacija i gospodarska integracija. Posao koji smo učinili do sada do, po tim sporazima trebaju inspirirati e, sljedeće sporazume, e, trgovinske sporazume između Europske unije i AKP-a. E, direktive o pregovorima Europske unije su vrlo jasne kada se, o, kada se radi o nediskrimin, zabrani diskriminacije o spolnim slobodama, spolnoj orijentaciji i e, spolnom i reproduktivnom zdravlju. Oni e, jamče svakom, e, svakom pojedincu da slobodno odlučuju u vezi sa pitanjima vezanim za svoju spolnost i reproduktivno zdravlje oslobođeni od bilo kakvog nasilja i miješanja u to. Dakle, oni osiguravaju univerzalni pristup e, kompres, e, sveobuhvatnom obrazovanju o e, spolnom obrazovanju i obrazovanju o reproduktivnom zdravlju. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospođo ministrice, a sada gospodin Mimica u ime komisije imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, zastupnici, gospođo ministrice. Želim zahvaliti e, gospodinu Tobeu e, i svim e, zastupnicima u odboru DEVE na izvrsnom radu i na bliskoj suradnji između naših institucija na ovom važnom dosjeu. Pozdravljam vaše rezolucije i pitanja vezana za aktualne pregovore o novom sporazumu o partnerstvu između Europske unije i AKP-a, dakle afričkih, karipskih i pacifičkih zemalja. Pregovori napreduju na jednim umjerenim tempom. Kao glavni pregovarač moram biti realističan. Kada e, istekne 29. E, e, veljače sljedeće godine sporazum iz Kotonua, pregovori neće dovoljno napredovati i treba ćemo postaviti neke tranzicijske mjere. I zato mi je drago da je vijeće donijelo odluku koja podržava proširenje, produženje E, sporazuma iz Kotonua do 31. E, prosinca 2020. Tako možemo imati e, jednu solidnu zakonodavnu bazu dok se ne završe pregovori. Odbor ambasadora će donijeti odluku do kraja siječnja 2020. U ovoj naprednoj fazi pregovora ja cijenim da je parlament ponovio ključne elemente koji su formulirani u ranijim rezolucijama iz listopada 2016. i 2018. Vaše mišljenje e, se je saslušano, imate jasnu, jasni zahtjev, jačanje parlamentarne dimenzije, uključujući na razini Europske unije i AKP-a. E, dragi zastupnici, ja zaista vjerujem da treba ojačati ulogu e, parlamenta u budućem sporazumu. Međutim, u skladu sa direktivama o pregovoru vijeća, ja također vjerujem da se to na najbolji mogući način može održati na razini regionalnih protokola i na razini Europske unije AKP-a. Međutim, komisija e, zaista uzima na znanje preporuke koje je dao parlament vezano za ovaj naslov. Također bih želio podsjetiti da preporuke komisije vijeću od prosinca 2017 su uključivale prijedlog da tri e, parlamentarne konfiguracije, regionalne konfiguracije mogu biti ujedinjene u određenim e, situacijama. Međutim, prijedlog nije postao dio direktiva o pregovorima vijeća. Dragi zastupnici, ja pozdravljam vaša pitanja vezana za politički dijalog. Mi smo našim partnerima iz AKP-a dali prijedlog o sveobuhvatnom dijalogu koji obuhvaća sve ciljeve, prioritete i političke, politička područja. Također pozdravljam e, vašu zabrinutost e, i vezanu za e, jedno partnerstvo između raznih dionika. Mi imamo jasan cilj. Mi tražimo od svih strana opredjeljenje da se olakša aktivni angažman raznih dionika u, u procesima dijaloga i suradnje. Što se tiče vašeg poziva da se ojačaju odredbe za borbu protiv diskriminacije e, na temelju spolne orijentacije i da se zaštite prava, e, spolna i reproduktivna prava, moramo reći da, smo mi, da se mi s time slažemo. Međutim, moram reći da naš prijedlog e, strani e, AKP-a nije dobilo e, pozitivne, pozitivne povratne informacije i zato trebamo danje pregovore i zato smo ovaj dio stavili u zagrade. Što se tiče migracija, komisija cijeni zabrinutost parlamenta. Europska unija i zemlje AKP-a trenutno e, pregovaraju o uravnoteženom tekstu i traže jedan veliki kompromis između interesa obiju strana. Što se tiče gospodarskog partnerstva i sporazuma o gospodarskom partnerstvu, moram podsjetiti da su to samo stojeći e, međunarodni sporazumi. Međutim, sporazum nakon Kotonua će pružiti jedan koherentan okvir za suradnju sa zemljama AKP-a i povezati E, sve e, kako bi poštovali ključne i temeljne e, čimbenike. I na kraju, dragi zastupnici, vaša pitanja o ciljevima održivog razdoblja, razvoja su e, dobrodošli i želim reći da e, plan 2030. Ujedinjenih naroda će biti okvir tog sporazuma o partnerstvu. Naš dijalog sa partnerima iz AKP-a i više dionički pristup će uspostaviti uvjete e, za stalno praćenje i provedbu e, ciljeva održivog razvoja. Hvala lijepa. Hvala vama povjereniče. A sada u ime Europske pučke stranke dajem riječ gospodinu Đorđiju Halveniju na tri minute. Izvolite. Dragi kolege, Suradnja između Europske unije i zemalja AKP-a neizbježna je kako bi se pronašlo rješenje za probleme u vezi s migracijom, borba protiv klimatskih promjena, sigurnost, obrazovanje. Dakle, sporazum iz Kotonua koji je još uvijek na snazi pruža dobar okvir za rješavanje ovih problema. Pitanje moguće odgode za stupanje na snagu novog sporazuma znači da e, Europska unija se može naći u nepovoljnom položaju. Europska unija je zainteresirana za konsolidiranje sigurnosti i za ostanak stanovništva u svojim matičnim zemljama. Ključna komponenta jesu strukovno obrazovanje, obučavanje i Dopustite da privučem vašu pozornost na nešto jako važno. Kada se govori o zemljama AKP-a, suradnja s vjerskim organizacijama neizbježna je, a opet nepostojeća danas. U subsaharskoj Africi zdravstvena skrb i obrazovanje se u omjeru od 50% pruža od strane vjerskih organizacija – dakle među organizacijama za razvoj trebaju biti zastupljene i vjerske organizacije. Prema novom sporazumu Europske komisija Europska komisija će trebati naći rješenje za upravljanje migracijom, barem pokušati riješiti migracijske probleme. Kao što je to ministar upravo i rekao, treba ćemo se posvetiti razlozima koji iz, dovode do migracije. Morat ćemo naći rješenje da se migrante ponovno usvoji u primju njihove zemlje, da se zajamči kvalitetno obrazovanje i pravedna radna mjesta koja će omogućiti ljudima da žive od svog rada u tim zemljama. Od 2021. NDC i ja trebaju biti provedeni i treba biti provedeni kao glavni resurs, barem po planu komisije. Dakle, moramo jasno vidjeti kako će Europska komisija stvoriti poveznice između sporazuma iz Kotonua i ekonomskog partnerstva. Zaključno želim reći da očekujemo od Europske komisije da dođe do dogovora, odnosno sporazuma koji će pomoći narodu da ostane u svojoj matičnoj zemlji, a ne da se upušta u migraciju i očekujemo da se e, konsolidira uloga e, Europskog parlamenta u suradnji sa zemljama AKP. Hvala sada u ime socijalista demokrata, gospodin Carlos Zorinjo ima riječ. Dvije minute, izvolite. Najljepša hvala. Rasprava koja koju je započeo odbor za razvoj doista je pravovremena i bavi se novim sporazumom između EU unije i zemalja AKP-a. Europska unija iznijela je vrlo jasne stavove glede ciljeva i mehanizama ostvarenja budućeg sporazuma i ti stavovi su e, bili u Kigali u Ruandi podržani uveliko na 38. sastanku zajedničke parlamentarne skupštine EU i AKP-a čiji sam bio supredsjedatelj. Dakle, tu smo okupili na isto mjesto parlamentarne zastupnike od više od stotinu zemalja koji predstavljaju ukupno oko 2 milijarde ljudi. I došlo je do konsenzusa glede e, roka e, sporazuma i trebao bi biti zaključen u studenom 2020. i postoji konsenzus također i oko toga da se ima fleksibilan pristup, a to bi nam trebalo pomoći da e, zajamčimo održiv razvoj u području AKP-a sa trgovinskim e, sporazumima i po, e, osobito pod regionalnim dogovorima sa Afričkom unijom. Trebamo naglasiti parlamentarnu dimenziju ovog sporazuma napose u kontekstu sve većeg tržišnog natjecanja sam spomen e, sporazuma iz Kotonua malo znači za europljane, no kada bi znali koliko je to od ključnog značaja za pitanje prinudne migracije, konflikata i e, upravljanja krizama, E, onda bi ga i tekako mogli e, i trebali cijeniti. Dakle, to je sporazum koji će biti od velike koriste i za zemlje AKP-a i Europske unije. Mi ćemo biti i Europska unija će biti još jača zahvaljujući tome i u zadnjih par sekundi želim zahvaliti povjereniku na dosadašnjoj suradnji. Hvala sada u ime e, klubu zastupnika Renew Kolega Zakaropulo ima riječ, e, kolegica ima riječ na dvije minute. Hvala predsjednice, povjereniče. U biti svi u ovoj dvorani znamo da e, su sudbine e, stanovnika zemalja AKP i Europske unije povezani, a sutra će biti još više povezani. Samo zajedno možemo ponuditi rješenja svjetskim izazovima. Najprije upravljanje klimatskim kom e, krizom i krizom bioraznolikosti. Naši prijatelji iz zemalja AKP-a povlače znak uzbune jer klimatske promjene dovode u pitanje njihovo preživljavanje. Podrška Europske unije po pitanju prilagodbe klimatskim promjenama od ključnog je značaja ukoliko želimo djelovati prije što bude prekasno. Naš e, veliki izazov jeste E, borba protiv krivolova i trgovine divljim životinjama. To mora biti prioritetna borba kako bi se očuvala bioraznolikost. Zatim trebam podsjetiti na ulogu e, mladeži žena. Afrička mladež povezana je uz kontinent koji je u tranziciji. Zemlje Europske unije i akp p-a moraju napraviti poveznice između mladeži jednih i drugog kontinenta u poduzetništvu, kulturi, e, obrazovanju i samo na, na taj način moće stvarati zajedničku budućnost Dakle, treba isto tako raditi na osamostaljivanju žena i seksualne reproduktivne slobode su ključnog značaja. Treba osloboditi ženske potencijale, to je najbolji, najkvalitetnije ulaganje za budućnost. povereniče nakon više od 60 godina partnerstva i sada dok imamo e, sve jače e, nove dionike na sceni međunarodne suradnje, Europska unija se ne može okrenuti od svojih tradicionalnih e, partnera. U Kigaliju smo vidjeli da naši partneri iz zemalja AKP žele stvarno partnerstvo, ali ja kao europijanka želim to pravo partnerstvo. Dakle, trebamo raditi na izgradnji nove suradnje koja će biti utemeljena na suradnji i međusobnom poštovanju. Hvala. Hvala. Sada u ime zelenih eh, gospođa Herzberger Fofana ima riječ na dvije minute. Izvolite. Novi sporazum između Europske unije i AKP-a bit će prilika da se uspostave partnerski odnosi e, jednakopravnih partnera. Dakle, odnosi koji će biti utemeljeni na partnerstvu, a ne na paternalističkom pristupu. Dakle, sve će ovisiti o rezultatu, o ishodu pregovora koji su već sada problematični. Naime, s otvaranjem slobodno, slobodne trgovine brojne zemlje AKP-a nisu u mogućnosti biti konkurentni sa jeftinim proizvodima iz Europske unije koji preplavljuju zemlje iz Sahela u E, evo, ilustracija je mlijeko u prahu koje dolazi iz Europe i prodaje se na afričkom tržištu. To mlijeko je e, e, neizmjerno jeftinije od lokalnog. Zatim, moramo paziti da sredstva iz Fonda za razvoj ne budu povezana uz drakonske mjere koje se tiču migracijske politike Europske unije koja je postala dvosjekli mač omogućila je rasistima da pokrenu sirednje straha i tako šire mržnju i ksenofobiju pozivajući se na nedostatnu sigurnost. Ne, trebamo prilagoditi svoje prioritete sa prioritetima e, naših partnera, a to treba biti iskorjenjenje siromaštva, obrazovanje, strukovno e, usavršavanje, promocija legalne migracije i mogućnost povratka u zemlju podrijetla uz e, dobrovoljno ponovno uključenje u društvo kako bi se došlo do pravog sporazuma koji odgovaraju ciljevima održivog razvoja. Ne smijemo uvjetovati pomoć e, za razvoj postavljajući e, nemoguće ciljeve koji se tiču klime, sigurnosti i klimatskih promjena. Dakle, takva politika je protu E, kontradiktorna vrijednostima Europske unije i načelima koje e, uređuju odnose između partnera. Dakle, nametati tako nešto od zemljama AKP-a i kako je usporedivo sa neokolonijalnom politikom. Dakle, s našim partnerima moramo surađivati kako bismo uspostavili pravo partnerstvo koje će odražavati želje i Europske unije, ali isto tako i zemalja AKP-a. Hvala. Hvala. Sada u ime ideja. Dominik Bilt ima riječ na jednu, jedan minut. Hvala predsjednice. Sada kada su od Kine do Rusije svi shvatili koji je potencijal Afrike, jer je to kontinent 21. stoljeća, Europska unija, ona pristupa pregovorima tako što je u e, nepovoljnom položaju. Ne samo zato što ništa nije napravljeno kako bi se riješilo od, od odlazak Ujedinjene kraljevine, koja je veliki financijski doprinositelj i, važna na diplomatskom sektoru, već i vidimo što sporazum iz Kotonua nije uspio. Nije uspio zato što multilateralna politika e, nije ostvarila nikak nikakve konkretne rezultate, niti, obvezujući, niti smo imali uspješne obvezujuće mjere. Zatim, što se tiče migracije, i tu je neuspjeh, jer e, članak 13. bio je neučinkoviti i rezolucije su takve da se E, ne može, e, da zemlje podrijetla ne upravlja uopće tokovima migracija, a to bi trebao biti jedan od naših prvih zahtjeva. Zatim, za kraj, gospodarstvo. Bilanca etape u Dižonu koju pokazala je prošlog tjedna, dakle koji je pakt između sa Afrikom koji je pokrenula Njemačka, a, to je pucanju prazno što se tiče privatnih ulaganja. I bit će isto u okviru globalne akcije koji je pompozno nazvan e, Afrički maršalov plan. Kako bi drugačije moglo biti? kad materijalni osnovni preduvjeti nisu zajamčeni. U Sahelu tragična pogibija 13 mojih sugrađana podsjeća da protiv islamističkih terorista se Francuzi bore jako sami, a brojne međunarodne obveze nisu ispoštovane na terenu, no e, indiferentnost se plaća krvlju. hvala. A u ime sada, e, u ime zelenih e, i nordijske ljevice, gospodin Miguel Urban Crespo ima riječ na dvije minute. Izvolite. Hvala predsjednice. Evo, prije godinu dana Europski parlament je e, odobrio pregovore za novi sporazum između Europske unije i 78 zemalja AKP-a. Ti pregovori, odnosno Afričke unije i akp tu je trebalo dakle se nositi sa izazovima klimatskih e, promjena, dati jaču ulogu građanskom društvu i jačati dakle parlamentarni aspekt tog sporazuma. Tako da nam nije jasno kako je prije mjesec dana odbor za razvoj izmijenio uveliko taj tekst i sada pučani prijete da neće pristati na taj sporazum. Dakle, evo, to je ono što pučani i ekstremna desnica hoće. Evo, čuli smo prethodnu govornicu koja kaže da hoće da e, pomoć za razvoj bude preduvjet e, odnosno da se uvjetuje e, zaustavljanje migracije pomoć za razvoj. Dakle, Zadnjih godina vidjeli smo korištenje e, na taj način e, pomoći za razvoj iz Europske unije, a ja mislim da očito to hoće e, učiniti obveznim. To je sramotan neokolonijalni pristup. Moramo jasno reći da je to protivno svim međunarodnim protokolima. Dame i gospodo, ne smijemo napraviti, ne smijemo tu pogriješiti. Moramo se zajamčiti da imamo politiku za razvoj koja neće zaštititi samo e, ulogu e, tvrđave Europe i ekstremne desnice, već da bude na korist ljudi cijelog planeta. A to će ovisiti o tome kako ćete glasati, ako želite glasati za narod ili protiv naroda. Najljepša hvala. Gospodin Alvaro Amaro ima riječ na tri minute. Obrigado, senjora Presidente. Em boa hora se faz este debate e se discute com a Comissão e o Conselho este acordo de parceria pós-Cotonou. E o futuro do caminho que se iniciou, que iniciámos juntos. Hvala predsjednice, povjereniče. Ovdje govorimo o sporazumu o partnerstvu između Europske unije i zemalja AKP-a. Istina je da smo prevalili dug put od 75. od samog početka tog sporazuma, no podsjetimo se koji su glavni ciljevi, dakle iskorjenjivanje siromaštva, održivi razvoj i sudjelovanje u progresivnoj integraciji zemalja AKP-a u svjetsko gospodarstvo. Dakle, to su bila tri prvopitna cilja sporazuma iz Kotonua, a sporazum post Kotonu treba ponovno krenuti od tih ciljeva. Dakle, prvi je jačanje temeljnih e, načela prvobitnog sporazuma koji će isteći početkom iduće godine. Stoga je važno donijeti konkretne mjere kako bi se zajamčilo poštovanje ljudskih prava, pokretanje gospodarstva, ulaganja, borba protiv klimatskih promjena, kako bi se promoviralo mir, radilo na sigurnosti a glavni cilj ipak jest iskorjenjivanje siromaštva i održivi razvoj. Mislim da se moramo vratiti tim prvobitnim ciljevima kakvi su definirani u sporazumu iz Kotonua. Ne smijemo ih zaboraviti. I naravno ne smijemo zaboraviti niti parlamentarnu dimenziju budućeg sporazuma između zemalja AKP-a i Europske unije. Dakle, rezolucija koju ćemo sutra izglasati ističe da je potrebno pojačati parlamentarnu dimenziju sporazuma iz Kotonua uz paritarnu parlamentarnu skupštinu akp eu i kao što je to podsjetio naš predsjednik gospodin zorinjo kojem čestitam uzgred e, na njegovu radu a čest, dakle čestitam predsjedniku odbora za razvoj mislim da taj dio međuparlamentarne suradnje ne smije biti zanemareni. Tu ne smijemo popustiti. Moramo pokušati biti što učinkovitiji, održivi kako bismo imali održiv razvoj i zajamčili što bolju integraciju tih zemalja u međunarodno gospodarstvo. A cilj je naravno i dalje da se dosegne, odnosno ostvari ciljeve održivog razvoja i ovo partnerstvo treba biti instrument kako bismo došli do zajedničkih jakih čvrstih zajedničkih stavova ukoliko je to moguće i da se vratimo na načelo unifikacije odnosno jedinstva jer zajedno možemo ići najdalje važno je da parlamentarna demokracija bude ojačana i na nacionalnoj razini, ali i na razini lokalnih i regionalnih entiteta. Dakle, treba jačati lokalnu, regionalnu dimenziju i imati jako sudjelovanje civilnog društva, svih dionika. I evo, zaključno predsjednice, želim reći da ta parlamentarna demokracija može tome doprinijeti. Hvala. Sada zastupnica Monika Silvana Gonzales, imate riječ na jedan minut obecna pani poseł w związku z tym nie nie u vijećnici dakle sada monika semedo imate jedan minut izvolite pani poseł też nieobecna jest nie u a jeste izvolite imate riječ Thank you very much. Last, uh, week... Zahvaljujem. Poslije, prošlog tjedna imala sam e, čast e, E, sudjelovati u zajedničkoj skupštini u Kigali u Ruandi na skupštini i e, kolege su rekle da su e, pregovori poslije Kotonua trajali dulje nego što se očekivalo sa žaljenjem, no slažemo se da je najveći budući potencijal zemalja AKP-a u mladima i da to treba promovirati mladi građani imaju inovativne ideje za oblikovanje budućih odnosa zemalja AKP i Europske unije. Stoga je moje pitanje Jesu li organizacije mladih i udruge bile uključene u konzultacije e, poslije e, Kotonova, u procesu poslije Kotonova i na kojoj razini, a ako ne, obzirom da su pregovori još u tijeku, biste li razmotrili uključiti i njihov glas u te pregovore? Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Tinika Strik, 30, izvolite. We are at an important moment in time. Hvala predsjedniče. E, novi e, sporazum između Europske unije i zemalja AKP-a konsolidirati će i dati do novi zamah našem partnerstvu i drago mi je što sada dolazi u zadnje korake prije zaključenja sporazuma. No, e, preostaju su još neki problemi i problematična pitanja koja su uglavnom fokusirane oko pitanja migracije mobilnosti, pa ću se ja na to fokusirati. Pa, Sporazum se temelji na načelu ravnopravnosti i zajedničke odgovornosti, no ako pogledamo prijedlog teksta Europske unije, tu se primjenjuju vrlo konkretni zahtjevi na zemlje AKP, p-a, kao na primjer ponovni prihvat e, izbjeglica, borba protiv iregularnih migracija, a za uzvrat Europska unija gotovo ne nuži nikakve e, konkretna obećanja za legalne migracije, usvajanjem ovog teksta temi zemlje ostale bez nekih e, prednosti migracija, a bez jasne e, perspektive za migraciju rada. To zapravo ne odražava e, ravnopravnost partnerstva. Što se tiče zajedničke odgovornosti, mislim da je jedina odredba o izbjeglicama i međunarodnoj zaštiti prilično mršavima. Afrika prihvaća toliko više izbjeglica od nas i zašto mi ne e, smatramo da bi trebali obećati, dati veća obećanja i veća potporu e, migracijama financijskim smislu ili premještanjem ili preseljenjem, a, i u skladu sa UN globalnim sporazumom o izbjeglicama, a e, odgovornost Europe za izbjeglice u Africi još će rasti ako e, ovaj sporazum o migracijama Eh, ovaj sporazum eh, dovede do toga da sve više migranata ostanu zarobljeni negdje u migraciji bez mogućnosti azila. Zato treba osigurati da Europska unija po pitanju migracije, eh, mobilnosti i međunarodne zaštite dada i sa svoje strane odgovarajuće odgovore. Zahvaljujem. Gospodin Ferreira, izvolite. Minutu i pola, izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, gospodine e, povjereniče. E, dakle, ovaj sporazum između EU-a i AKP-a mora biti e, uokviren sa jednom stvarnom suradnjom za razvoj, bez intervencija s trećih strana i bez neokolonijalističkih praksi koji će zapravo prijetiti jedinstvu tih zemalja. Također moramo e, priznati i jedinstvenost e, ovog bloka AKP-a i trebamo osuditi pokušaje divide timpera e, koji je nekada pokušan pomoću takvih sporazuma između partnerstva, između partnerstva između EU-a i AKP-a, a to se nazire i u ovom novom sporazumu. Moramo napraviti razliku između gospodarske baze, jačati e, proizvodnju, promicati e, javne službe, e, obrazovanje, zdravstvo i opskrbu vodom Izuzetno je važno jačati ulogu e, fonda za, Europskog fonda za razvoj i uskladiti ga s tim prioritetima, odbijajući bilo kakvu e, logiku uvjetovanosti. E, govorilo se o kontrolu, kontroli migracija. Trebamo provjeriti koliko god je moguće da podržimo to gospodarstvo sa slobodnom trgovinom bez neoliberalnih e, pokušaja koji su bili e, katastrofalni. To će na neki način kanalizirati resurse za razvoj, a e, to je prihvatila, prihvatila i parlamentarna skupština u Ruandi. Nisam mogla to Zahvaljujem. Gospodin Pjetar Bartola, minutu, izvolite. Gospođo predsjedateljice, još e, postoje toliko pitanja vezanih za novo, e, novi sporazum o partnerstvu između Europske unije i AKP-a. Održivi razvoj, smanjenje e, siromaštva, vladavina prava, upravljanje migracijama, klimatske promjene, to su ključna pitanja koja moramo riješiti u jednom jačem partnerstvu. Sporazum iz Kotanua nam je omogućio da e, razvijamo dijalog i suradnju, to je bilo važno, ali moramo biti iskreni, nismo napravili pravi napredak. Još smo daleko od e, e, cilja smanjenja e, siromaštva i uključivanja zemalja AKP-a u u globalno gospodarstvo. Zato moramo nastaviti s time i ne smijemo izgubiti iz vida ljudska prava i vladavinu prava koja mora biti temelj naše suradnje. Hvala. Zahvaljujem. Gospođa Vedrena, izvolite. Minutu. Hvala, potpredsjednice. Povjereniče, budućnost naših odnosa nakon veljače 2020. i istjecanje sporazuma iz nula bili su glavna tema naših razgovora u u prošlog tjedna. Kao potpredsjednica parlamentarne skupine EU-AKP jako žalim što taj e, što je taj e, multilateralni okvir ugrožen tim pregovorima. Dakle, e, sporazum e, u kojoj će biti nadobiti svi može biti pojačan samo očuvanjem tog sporazuma i parlamentarnom suradnošću. Ukinuti tako što ne bi bilo smisleno. Dakle, tu se radi o zaštiti ljudskih prava, vladavim prava, ciljem održivog razvoja ili borba protiv klimatskih promjena možemo naći rješenje tim problema samo ako budemo zajedno djelovali i parlamentarna diplomacija jeste vektor pravog napredovanja po tom pitanju. Evo, indikativno u Kigaliju smo usvojili jedan zajednički sporazum, e, odnosno pristup za COP25 koji će kroz nekoliko dana biti održan u Madridu. I zato pozivam ponovno e, Europsku komisiju da sporazum iz Pariza bude ključni u, u ovom budućem partnerstvu. Hvala. Zahvaljujem. Gospodin Incir, jednu minutu. Gospođa Incir. Doista želim ovdje naglasiti četiri ključne poruke komisije zemljama članicama. Dakle, treba se pobrinuti da ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih naroda budu uzeti u obzir, također ljudska prava, demokracije, temeljne prava, države prava, pravne države, dakle sve je to važno kako bi sljedeći e, sporazum imao i više potpore za civilno društvo. Također podupiranje diverziteta u društvu je jako važno. Dakle, da upravo se e, demokratski, e, širi demokracija kao i prava žena,